Herr Präsident! Delegär aus dem Weg. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen Molim vas da uzmete vaša mjesta. Proglašavam sjednicu koju smo prekinuli 12. veljače um, nastavljenom. E, zapisnici usvojeni tekstovi e, sa plenarne sjednice od 12. veljače su sada dostupni, imali primjedbi.